Ja, guten Tag. Dobar dan, srdačno vas pozdravljam na ovom posljednjem sastanku prije ljetnih praznika u našem odboru ovdje. A dnevni red može biti usvojen ako nema nikakvih primjedaba. Vidim da nitko se ne javlja za riječ u Usvojenje Usvajanje potom usvajanje zapisnika sa sastanka od petnaest Ako nema prigovora također može biti usvojen. Time dolazimo do točke 3, odnosno točka 3, 4 i 5. sa gospođa Virkunen i gospodin Ekot, a stoga gospođo Virkunen, ne dajem vam riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala također i svim E, drugim članovima odbora dobili smo 56 e, amandmana, napravili smo 7 kompromisa i uspjeli smo se dobro umrežiti sa svim skupinama i svim Evo, zahvaljujem svima na radu. Kao što smo prethodno raspravili, vrlo je važno da kao odbor Trans se fokusiramo ponajprije na prometna pitanja, jer ovo je mišljenje za E, odbor za industriju istraživanje i energetiku i kao što znamo nije bilo ništa o prometu i to je razlog zašto smo se u ovom kompromisima e, fokusirali ponajprije na pitanja prometa u energetskom sektoru. Otprilike polovica amandmana je pokrivena tim kompromisima, stoga zahvaljujem svima koji su radili na ovom dosjeu i nadam se da odbor može podržati ove kompromise. Evo, ovo je bilo vrlo brzo, sad bi već bio drugi izvjestitelj na redu, no on je još nije došao, stoga e, dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Dakle, evo za ovaj prvi kompromis e, gospođa Tereza Griffin ni ona ni ovdje. Hvala, poštovane dame i gospodo. Prvo zahvaljujem izvjestiteljici na njenom radu. Mislim da su postignuti dobri kompromise koji će dodati dodatnu vrijednost Eh, ovoj energetskoj politici. Hvala te na tome. E, izvješće Europske unije zapravo je, eh, će itekako utjecati na energetski krajolik od nasljednih desetljeća. E, imat će velike utjecaj i na zapošljavanje, eh, konkurentnost te također i promet unutar Europske unije. Prometni sektor treba biti integriran u energetsku u nove, energetsku politiku. Potrošnja 95% e, prometa temelji se na potrošnji naftnih e, proizvoda. Potrebna je promjena, potreban je napredak. Vizija održive energetske unije koja je klimatski prihvatljiva e, znači je također da uz ovo obuhvatimo područja kao što su elektrifikacije, odnosno korištenje električnog, električnih vozila. Obnovljivi izvori energije također su vrlo važni ako želimo e, savladati ovu energetsku prijelaznicu. Stoga podržavam da se obvezujući, da se ovdje unesu obvezujući ciljevi korištenja obnovljivih izvora energije u konačno izvješće. Energetska prijevoz i tranzicija neće biti izvedive ako ne uključimo također regionalne i lokalne vlasti.

okvir, e, energetski okvir Europske unije mora imati dvostruki pristup. Građani moraju biti u samom središtu energetske unije. Naša je odgovornost za zajamčemo da oni profitiraju od ovih promjena s time što ćemo se otvoriti visoko kvalitetna radna mjesta te izbrisati razlike, odnosno nepogode za one koji imaju ograničene e, ograničenu mobilnost. Ovo mora obuhvaćati i urbane i ruralna područja i stoga mi je drago da je ovdje uključen i prijedlog za razvijanje urbanih i ruralnih prometnih planova. Također, drago ću zaslušati sve vaše komentare o ovom mišljenju, no želim još jednom izraziti svoju zahvalnost izvjestiteljici. Hvala. E, riječ ima gospodin Faja. Thank you, Chair. Hvala gospodine predsjedavatelju. Želim zahvaliti gospođi Virkunem e, te također svim izvjestiteljima u Sjeni za uistinu odličan rad. 94% prometa temelje se na naftnim proizvodima, stoga želimo reći upravo ovaj problem ovisnosti prometa te da je karbonizirate gospodarstvo. Među ostalim i naglašavam upravo amandmane koje se odnose na povećanje učinkovitosti prometa, te također zaštitu okoliša, intermodalnost i tako dalje. Također prioritet se treba dati najučinko, energetski najučinkovitijim načinima prometa, potičući ulaganja u intermodalnost i željeznicu, te također potrebno poticati širenje inovativnih projekata upravo kroz Fond za strateška ulaganja. Još jednom jedno želim podsjetiti da je Energetska unija jedna od eh, glavnih prioriteta rada Europske komisije, te da ima ključnu ulogu kada je riječ o postizanju ovog eh, cilja. Nadam se da ćemo sutra eh, imati podršku svih kolega. Još jednom želim zahvaliti svim kolegama na radu na ovom izvješću ponajprije našoj izvjestiteljici. Hvala vam lijepo. Hvala. Sada Gospođa Kernen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite da se protahajem gospođi Virkunen na ovom uistinu konstruktivnom stavu i što je bila spremna na kompromise. Time smo uspjeli da zajedno dođemo do kompromisa. Što se tiče energetske unije, u ovoj raspravi želim iznijeti dvije točke koje su iznimno važne, važne za nas. A vjerujem da moramo, um, da naš cilj mora biti dijalog. Kao prvo, um, fosilna goriva. Upera, poticanje fosilne goriva, to znači da uh, zapravo govorimo jedno, a činimo drugo. Alternativna alternativni izvori energije. Njih treba dodatno poticati. Međutim, to se neće dogoditi ako e, paralelno i nadalje e, dajemo ono što potičemo oko uporabu fosilnih goriva. Mi smo da tu u Evropskoj politici moramo napraviti više, moramo otvoriti oči i e, prestati igrati ovu dvostruku ulogu. Potom, kao drugo, diversifikacija energetskih izvora. Diversifikacija i umrežavanje. Zapravo, cjelokupna infrastruktura mora biti iznova definirana. Potrebna nam je nova definicija infrastrukture. Mislim da nije dovoljno ovdje sada mobilizirati e, e, dakle, javna sredstva, nego trebamo također stimulirati i širu ponudu time što ćemo primjerice jače umržavati, povezivati infrastrukturu. tome mislim, da dakle, je riječ o, o grijanju ili slično, da do smo imali uistinu odličnu suradnju. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodine predsjedniče, na dane riječi. E, prvo bih se zahvalio kolegici Birkunen na suradnji i ostalim izvjestiteljima u sjeni. E, već je dosta rečeno o tome e, koje su zapravo važnosti e, samog energetske unije, odnosno transporta u tom dokumentu energetske unije. E, ono što bih htio naglasiti je da je mobilnost jedna od temeljnih sloboda građana Europske unije i da ta mobilnost se mora osigurati upravo na održivi način, odnosno pod upravljanjem održivog transporta. To znači da mi moramo što prije krenuti u odmicanje od fosilnih goriva u transportu ne samo kako bi e, smanjili makroekonomski deficit Europske unije zbog uvoza fosilnih goriva, nego i kako bi zapravo doprinijeli svim ciljevima i onima koje je parlament postavio da e, smanjimo emisije e, CO2, ali isto tako i da utječemo na bolju kvalitetu okoliša u Europskoj uniji i time indirektno na zdravlje građana Europske unije. E, ono što bi možda još istaknuo znači, u, u amandmanima znači, koji nisu na kraju bili u kompromisima je to da bi trebalo malo snažnije istaknuti ulogu transporta u prese, znači, ciljevima COP21 koji je pred nama, da je to ipak i nešto što bi EU trebala jače poticati, e, da svakako treba više energije, pod energijom podrazumijevam i resursa financijskih i ljudskih uložiti u istraživanje i razvoj kako bi se što prije omogućilo da e, zaživi održivi transport, odnosno da ta elektrifikacija koju svi ističemo u svojim, govorima, e, pogotovo cestovnog transporta, ali i željezničkog transporta bude, što e, učinkovitija i da se što prije ostvari. Još bih htio na kraju dodati da smo mi odbor za transport i turizam, a da također održivi turizam također jedna od glavnih gospodarskih grana Europske unije i da održivog turizma nema bez održivog transporta, dakle i promoviranje održivog transporta u turizmu je također važno, pa se nadam da će i sutra dobiti podršku za taj amandman jer je to jako važno pogotovo za zemlje koje E, dosta e, koje, koje najveći dio svog bruto društvenog proizvoda i baziraju na turizmu i time zapravo bi trebali doprinijeti zaštiti okoliša. Hvala lijepa. Danke sehr, das war eine schöne Hvala. Ovo je bio dobar prijelaz na COP21, stoga dajem riječ sljedećem izvjetitelju. Hvala gospodine izvjestitelj, ispričavam se što sam e, kasnio, no vodili smo raspravu o Grčkoj, čini da se i tu nešto događa. No, evo, ako idemo na COP21 i Paris, to je zapravo druga razmjena mišljenja i sutra ćemo glasovati o tome. Dakle, u tom svjetlu vjerojatno je dobro čuti nešto i o tome gdje smo, u kojem smjeru idemo sa kompromisnim prijedlogom. Imamo sedam kompromisnih e, amandmana e, i oni zapravo pokrivaju većinu onih amandmana koji su uložile različne skupine razine. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim uistinu konstruktivnim e, prilazima na radu na ovim kompromisima. Moram reći da zapravo e, se većina može podržati ove kompromise koje imamo. Što se tiče e, NF, dakle, oni koji nisu bili tu, nisu tu i e, CA također ne podržava kompromisne amandmana, no preostalih je pet podržavaju kompromise koji su ne podržavaju toga mi je istinu drago što smo uspjeli postići ove kompromise. Ono najvažnije što ovdje zatimamo jeste da se promet e, više uzme u obzir u okviru pregovora koji će zvojiti u Parizu, jer samo da prometni sektor, da se mora posvetiti posebna pažnja, kao što svi znamo, tamo u Parizu, ta tema vjerojatno neće biti ona prva tema o kojoj će se prvo razgovarati. Stoga je važno da fokus skrenemo upravo na prometna pitanja. Potom imamo veliku, e, dakle, E, točku koja se odnosi na ICAO i IMO, dvije velike međunarodne organizacije tim pitanjima. Kompromis e, koji je postignut jest e, i da u smjeru toga smo svjesni to rada, međutim i da kritiziramo nedostatak napredu u tim organizacijama, dakle to je zapravo, možete to protumačiti kao tipični kompromis, međutim i da sam jasno da i kao IMO moraju također i ove vode ova područja, da, dakle, moraju dati svoj doprinos ako želimo postići dogovorene ciljeve i uistinu mi je drago da smo uspjeli svako formulirati kompromis. Potom imamo jasnu formulaciju kada je riječ o budućnosti prometa, način osuđivanja cijena te također ujednačenom energetskom e, miksu. Dakle, sve je zapravo pokriveno u kompromisima i e, ako ćete svojim glasom podržati ove kompromise, onda će glasovanje sutra biti vrlo brzo, zato možda je i to razlog da date svoj, e, svoju podršku kompromisima. No, zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni i želim uspješne pregovore hvala, ali znate da je kvaliteta važnija od samog vremena. E, Ivo Belan. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo mogu potvrditi da potvrditi ovo što ste upravo rekli. I stoga nastavimo upravo u tom duhu. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom konstruktivnom, e, uspješnom pristupu, na konstruktivnim prijedlozima. Mi podržavamo sve postignute kompromise, kompromise koje ste nam predložili u proteklom tjednu. E, već ste se osvrnuli na važnost e, koju imaju dionici kao i ima i vrlo je važno da smo postigli jasan, uistinu ambiciozan, ako ne tako reći, ambicioznu smjernicu koju možemo dati tim međunarodnim institucijama. Mm, mi smo zahtjevali od njih eksplicitno da do 2016. dođu sa e, konkretnim ciljevima e, mjerama kako bi se postigle potrebno, postigli ciljevi e, smanjenja emisija. E, Dopišite, dakle, kompromis broj četiri zapravo sadrži samo bit ovog izvješća. E, tu smo se zapravo vrnuli na energetsku učinkovitost s jedne strane, te s druge strane distribucijske kanale, s druge strane, dakle, elektrifikacija prometa i tako dalje. E, također kompromis e, broj šest, tu smo se jasno osvrnuli na promicanje alternativnih izvora energije, bioplin i slično. Možda e, samo dvije, dva dodatna komentara. Treba li nam u istinu e, strategija za e, razdoblje do 2030. Možemo reći imamo opće ciljeve, imamo ciljeve. ne može se o tome sada u nedogled raspravljati, razgovarati o tome. Promet je zapravo bit će obuhvaćen na, dakle, prijedlogom komisije koji prestoji. Prošle naredne godine komisija će dati novi prijedlog direktive. Vidjet ćemo što će biti u tom prijedlogu. Posljednja točka, dakle što se tiče amandmana 26, taj amandman također želimo podržati ono se također na Kope, program Kopernikus e, i e, kako to može doprinijeti e, na monitoringu klimatskih promjena. Mislimo da je to vrlo važan sastavni element ovog kompromisa koji mi želimo podržati. Uistinu hvala na odličnoj izradnji te hvala također i ostalim izvjestiteljima u sceni Hvala, a sada riječ dajem gospođi Kristini. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici kao i izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnoj suradnji. Uistinu mislim da moramo nastaviti raditi na taj način i na komunikaciji komisije. Naime, komunikacija komisije je bila početna osnova za eh, ovo naše mišljenje uoči konferencije u Parizu, a ovo izvješće pokazuje da postoji konsenzus kako bi se uputila jasna poruka kako bi Europska unija i države članice mogli zajedničkim snagama postići obvezujuće ciljeve kako bi promet bio u središtu borbe protiv klimatskog zabrijavanja. Jedan od ciljeva ovog izvješća je da se ojača vidljivost prometnog sektora ne samo u glavnom dokumentu, u protokolu iz Pariza, nego isto tako i u agendi rješenja sa COP21 kako bi se predložile konkretne inicijative i naglasile odgovornost nevladinih aktera. Ovo izvješće također naglašava gradski promet, a emisije u gradskom prometu e, predstavlja oko jedna četvrtine svih emisija u prometnom sektoru. Važnost financijskih instrumenta koji bi bili ambiciozni poput fonda za klimu je također nešto što smo htjeli naglasiti kako bismo dopunili komunikaciju komisije koja podcjenjuje ovaj e, važan aspekt. Ovdje se također podsjeća da Europska unija mora iznijeti ambiciozne zakonodavne prijedloge kako bismo što prije e, klimatsko-energetski paket do 2030. godine imali pred sobom i kako bismo riješili pitanje emisija iz cestovnog prometa. prometa. Mi smo zadovoljni svim radi svih amandmana i sutra ćemo glasovati u izvješću. Kozma Slotovski. Hvala, Kozma Slotovski. E, Panie przewodniczący, właściwie tylko dwa. Hvala vam. Samo par rečenica. Prije svega želim zahvaliti kolegi Ekautu na dobro obavljenom poslu vezano uz ovaj dosje. A kompromisni amandmani koji su podneseni ne odgovaraju nam i zbog toga će naš klub glasovati protiv ovog dokumenta. Hvala. Eh, Kesine eh, Majsanen. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite da se kratko e, zahvalim izvjestitelju. Ovo je uistinu bio do konstruktivan e, rad i drago mi je da smo uspjeli postići toliko kompromisa koji gotovo svi podržavaju, ali da će podržati sve kompromise amandmana i ostalo je samo nekoliko amandmana o kojima treba zasebno glasovati. Dakle, većina toga mogla se dogovoriti kroz kompromis i gotovo svi naši amandmani strane su uzeti u obzir kompromis e, broj 1. Da, jasno je, prometni sektor mora biti vidljiv, mora biti održiv. Kompromis 2, točno, to je bio nešto duži kompromis u kojem je bilo riječ o IMO i, i kao Dakle, da oni na međunarodnom planu trebaju zacrtati ambicioznije ciljeve i to je bilo prvo ono pitanje žele se samo od njih zahtijevati da nešto naprave ili ih je treba također i hvaliti na onome što su postigli kompromis 3, dakle riječ je o smanjenju emisije u prometnom sektoru, održiva logistika e, i slično. Kompromis 4, obnovljivi izvori energije koje su vrlo važne kako bi se mogli smanjiti emisije. Kompromis broj 5, javni promet, shared mobility, nešto što je na nešto čime ćemo se puno baviti kad je riječ o, o gradskom prometu. Potom kompromis 6, energetski mix, kompromis 7, instrumenti financiranja, naravno, vrlo, oni su vrlo važni ako želimo postići ciljevi koji su klimatske prihvatljivi. Bili zadovoljne sa pregovorima i kolega je već rekao, novi obvezujući ciljevi, tu imamo različita mišljenja, tu imamo različita mišljenja i zato je to e, amandman o kojem će se zasebno glasovati i naravno želimo skrenuti vašu pažnju na još jedan amandman od kolegice i mene. Mi naime vrlo važno da je važno postaviti međunarodno obvezujuće ciljeve, jer to je jedini način kako možemo ići naprijed. E, no, jer postavljanje samo europskih ciljeva ne smijemo riskirati našu konkurentnost, toga skrećem pozornost na amantman broj 47. Stoji. Na kraju zahvaljujem svima još na suradnji. Hvala, e, gospođa Kilan. Kiitoksia Kiitokset Hvala vam. I hvala izvjestitelju gospodinu Eichhautu na dobroj suradnji sa izvjetiteljima iz Sjene. Također želim zahvaliti drugim kolegama izvjetiteljima iz Sjene. Mi ćemo podržati sve kompromise i u ovoj fazi želim se samo dotaknuti nekoliko sitnica za koje želim da budu zabilježene. Na razini Europske unije moramo utvrditi razinu željenu razinu na kojoj želimo održati naš e, okoliš, odnosno stanje okoliša. Pitanje je tu da li želimo predvoditi tu taj trend ili želimo slijediti druge, mislim pritom i na tehnologije koje su dostupne. ne su važne i one nam mogu olakšati situaciju, međutim, s druge strane, egoistično je ne zatražiti od građana da promjene svoje ponašanje. Mijenjaju se vrijednosti, te bih ja htjela promovirati recimo život bez automobila. Kada sam pročitala kompromisne amandmane zastupnika Eichauta, pa mi je na pamet nešto što je izrekao Henry Ford – da je pitao ljude što žele imati, oni bi govorili brže konje. Danas su ljudi možda mudri pa bi im trebalo ponuditi sasvim e, nove konje, a ne brze aute. We Vielen Dank. ćemo o tome. Mission dran. Sada dajemo riječ komisiji za DG Energy, Martin Westrup. Thank you very much, Chairman. Hvala vam, predsjedavajući. Kao što ste vi rekli, Energetska unija je jedan od prioriteta za Europsku komisiju tijekom idućih godina. Nadamo se da ćemo dobiti punu podršku za ovu strategiju, prvo u odboru ITRE, to je glasovanje će se održati nakon e, ljeta i očekujemo to izvješće na plenarnoj sjednici krajem godine, te ćemo onda moći provoditi ovu važnu strategiju. Kao što znate, već iduće godine ćemo pokrenuti, već idućeg tjedna ćemo pokrenuti čitav niz inicijativa povezanih s ovom strategijom. Složio bih se s onim što stoji u nacrtu izvješća u odboru ITRE kada je riječ o prometnom sektoru. Jasno da se oni ne bave tim sektorom na način koji bi trebali, te bismo, da pa mi je drago što je ovo, ovaj odbor odlučio izraditi mišljenje s tim u vezi. Na taj način ćemo dobiti veću podršku za nacrt e, mišljenja koje smo predstavili prije nekog vremena i kompromisni amandmani mm, mm, osnažuju početni nacrt izvješća. Radujemo se sutrašnjem glasovanju, nadamo se da će odbor i tre pridati zasluženu pažnju vašem mišljenju jednom kada budu izradili izvješće. Tako nekoliko reakcija na stvari koje su danas istaknute. Komisija se dakako slaže da je promet važan sektor kada je riječ o ovisnosti o energiji te uvozu energenata. Mi ovisimo u velike o uvozu i nadamo se da ćemo to u budućnosti smanjiti. Kada je riječ o ovisnosti o fosilnim gorivima, druga strana medalje su emisije CO2 koje dolaze od korištenja fosilnih goriva u prometnom sektoru kao što ste s pravom to potreban dodatni napor kako bismo se osigurali da se ove emisije nastave smanjivati u ovom sektoru tijekom idućeg razdoblja. S jedne strane je važno, dakle, kao što ste rekli, da se bavimo različitim modalitetima prijevoza u Evropskoj uniji, dakle, prvogorišnje prometnih sredstava je također Moramo raditi na energetskoj učinkovitosti motora s unutarnjim izgaranjem. Potom je tu uloga obnovljivih izvora energije u sektoru prometa. A moramo vidjeti kako možemo elektrificirati prometni sektor. To su sve pitanja kojima će se pozabaviti komisija u svojim inicijativama. Želio bih sada zaključiti, još jednom vam e, zahvaliti na podršci našoj inicijativi i radujem se sutrašnjem glasovanju. Hvala. E, gospođa e, Mecka, je li ovdje? A, gospodin je tu. Dobar dan i hvala vam što ste pozvali komisiju. Mislimo da je vaš rad od velike pomoći. Vidim da se uglavnom slažete sa stajalištima Evropske, odnosno sa politikama Evropske komisije. Jedini komentar koji želim uputiti jest da na međunarodnim pregovima u sklopu COPA 21, kada je riječ o prometnom sektoru, ono što će biti važno, bit će poslati jasan signal IMO i IKO, kada je riječ u rokovima u kojim treba dovršiti svoj posao. Mislim da smo mi sa strane komisije bile vrlo jasni u svojoj komunikaciji. Osim toga, zadovoljni smo što ovaj put naše izaslanstvo može nastaviti s radom vezano uz električni prijevoz osim ukoliko nam se kolege žele pridružiti recimo biciklom. Hvala ponajprije na ovoj posljednjoj rečenici, a sada riječ imaju još jednom izvjestitelji. Izvolite. Kiitos kaikki... Hvala vam. Većinu najvažnijih pitanja su obuhvatili kolege u ovoj raspravi. I sigurna sam da će najveći izazov biti to što 94% našeg prometa ovisi o fosilnim gorivima, iako imamo i druge energente na raspolaganju, imamo dakle mogućnosti okrenuti se ka održivom korištenju urbanog prometa. 70% europskih građana živi u gradovima i ukoliko želimo koristiti urbano planiranje kako bi gradovi bili učinkovitiji. Trebamo poticati građane da više hodaju, da više voze bicikle. Gradovi se trebaju moći okrenuti kao drživom e, načinu kretanja. Također imamo na raspolaganju goriva sa niskom emisijom CO2. Brojni kolege su spomenjali električna vozila, ali htjeli bismo imati na raspolaganju dobru tehnologiju poput e, poput motora na vodik, električnih automobila, dakle, imamo tu više mogućnosti kako e, postići niže emisije u prometu. Nemamo zaboraviti pomorski ili zračni promet, oni također imaju vrlo važnu ulogu kada govorimo o međunarodnim sporazumima. Za Europu je važno da ima međunarodni sporazum vezan uz ova dva sektora. Dakle, Europa sama po sebi sama mora biti odgovorna za njihovo e, održivo korištenje. Htjela bih zahvaliti svima na suradnju na ovom poslu i nadam se da ćemo sutra dobiti podršku za ovo izvješće. Danke Hvala. A sada izvolite. Uh, hvala vam. Još jednom hvala izvjestiteljima iz Sjene na njihovim doprinosima, pa tako i danas. Mislim da je jasno kako ćemo glasovati. Drago mi je što je komisija zadovoljna našim doprinosom, iako bih htio istaknuti da u izvješću su, da se jasno traži od komisije, ne samo vezano uz kop u Parizu, već općenito uz promet. Traže se dakle politike vezano uz dekarbonizaciju, okrenute kao učinkovitosti, te dakle dijelovi vezani uz razne modalitete prijevoza i drago mi dakle zato da postoji podrška komisije pred sastanak u Parizu ali istovremeno tražimo od komisije da poduzme sljedeći korak, vjerojatno nakon Pariza, kako bi izradila paket e, o prometu. Zato što nam je ovaj sektor pokazao da zaslužuje posebnu pažnju od strane zakonodavca i budući da komisija sad tako zadovoljna izvješćem, to je dobar razlog da se, da se poslušaju preporuke koje ovo izvješće upućuje i za razdoblje nakon Pariza, te se radujem njihovim njihovim preporukama. Hvala vam, nadamo se tome veli predsjedavajući. Dakle, sutra u prije podne imat ćemo glasavanje 22. 23. rujna. E, imamo u drugom odboru MV Nakon toga potom glasovanje u plenumu. Time prelazimo na sljedeću točku, a to je proračun za 2016. godinu. Masimiljano stavini je izvjestitelj. Izvolite, imate riječ. I grazie mille. Hvala vam najljepša. Na početku vas želim podsjetiti na glavne rokove koji nas očekuju. Što se tiče amandmana, 22. srpnja je ključni rok i podsjećam sve kolege Ovaj rok se tiče amandmana koji se tiču dakle izrade mišljenja, to je ono čime se sada bavimo, te proračuna općenito dakle uz mogućnosti izmjene organigrama. Ključni element je da se među amandmanima koji će biti predloženi, da se tu nalaze pilot projekti koje sam prikupio, ukupno ih je 12. Kao što znate, formula za prezentaciju pilot projekta je zapravo neka vrsta amandmana. Dakle, u ovom slučaju je rok 22.7. I ponovno u vezi sa ograničenjima, kao što znate glasovanje 31. kolovoza i nakon glasovanja o izveo mišljenju, onda ćemo uputiti kolegi Fernandesu. To smo vidjeli na zadnjem saslušanju u odboru, on je za, on je za to određeni izvjestitelj. Kada se e, tiče sadržaja, srž mišljenja jest pozivanje na novosti koje su uvedene putem fonda EFSI, dakle Europskog fonda za strateška ulaganja, misli se pritom na Junckerov plan koji, e, tič, koji se dotiče i našeg proračuna. Kada je riječ o prometu, Prvi prijedlog komisije je bio e, vrlo zahtjevan, kao što znate tražilo se 8 milijardi od komisije, a čak šestih se odnosilo na programe Horizont i CF, programe povezivanja Europe. no inzistiranje je dovelo do redefiniranja ovih 8 milijardi, dakle sada se 5 milijardi odnosi na horizont e, i na CF, dakle tu smo redimenzionirali u financijski udarac. Za nas je to jako važno, ova milijarda koju smo uspjeli sačuvati. 500 milijardi koje smo uštedjeli na CEF-u će se usmjeriti na promet, ne na telekomunikacije, dakle i energije, već u potpunosti na prometni sektor. To je jedan rezultat koji ističemo u svom mišljenju i to zato što utjecaj na CES može imati negativni učinak prije svega po one investicije koje su jako važne kada je riječ o društvenom utjecaju i utjecaju na okoliš koje od finan, osim financijskih instrumenata traže i e, davanje potpora. To su investicije, kao što smo često i ovdje spominjali, u željeznice, u unutarnje plovne puteve, Dakle, tu se, tu se ostvaruje spori povrat investicija nego nekim drugim sektorima i zato je tu potrebno iskoristiti neka nepovratna sredstva. Zato se nadam da će naše stajalište biti odlučno kako je navedeno, kako bismo zadržali ove svoje zahtjeve i to je istaknuto u mišljenju. Tu je pak i još jedno važno poglavlje koje je povezano sa paktu, paktom o stabilnosti. Dakle, to je popratilo ovo pokretanje plana Juncker i e, ono, ovaj pakt ne smije dakle usporiti investicije u infrastrukturu koja je od ključne važnosti za ponovno pokretanje našeg kontinenta. Dakle, ne moramo doći do zlatnog pravila, do golden rule, dakle, izvaditi vaditi investicije iz e, rashoda, već trebamo što manje striktno dakle tumačiti ove klauzule kako bismo mogli brzo nastaviti na ostvarenju projekata. Potom se ovdje dotičemo glavnih stupova vezanih uz prijevoz TNT mreže, ne samo kao strukturu, već i kao zamah u razvoju, potom zračne luke, od ključne važnosti za tržišnu utakmicu i za otvorenost prema ostatku svijeta. Potom je tu e, paket e, za željeznice. To su dvije važne stvari. To je odnos između nacionalnih agencije za sigurnost i Evropske e, željezničke agencije te Evropski sustav upravljanja željezničkim prometom kao jedinstvena norma. Potom je tu dio koji se tiče civilnog zračnog prometa, dakle jedinstveno europsko nebo, jamstvo sigurnosti i e, konkurentnosti uz zaštitu e, prava građana. Potom tema turizma, evo još jednom se vraća putem pilot projekata koji su podneseni. U proračunu za promet imamo resurse koji se mogu usmjeriti ka turizmu i to je jedan od onih jedna od onih točaka gdje je potrebno dakle, horizontalna suradnja između odbora koji su uključeni u ovu raspravu. Potom je tu i, pozivanje, kao što to na kolegica Virkunen, pozivanje na urbani promet, dakle urbani prijevoz danas više od polovice svjetsko stanovništva živi u gradovima, u Europi to 70% i ne možemo ne uzeti u obzir dakle urbani održivi prijevoz u našim gradovima koje je od ključne važnosti za svjetski razvoj. Hvala vam. Danke sehr. Hvala. Georgi Thank you, Chairman. Hvala vam svega čestitam e, kolegi Saliniju na ovom nacrtu mišljenja. Ovo je jako važno kada je riječ o suradnji sa Borom Tran i proračunom za 2016. Tu je i stajalište vijeća na prijedlog komisije. To pa nam omogućava da predložimo korekcije te da izrazimo svoju potporu za učinkovitije proračunske linije kada je riječ o prometnom sektoru. Prvi nacrt izmjene donosi e, bolje određivanje sredstava za projekt cf koje je povezano sa korištenjem sredstava iz, e, iz fonda EFSI. Međutim, vijeće je tu predložilo rezove kako u prihodima, tako i u sredstvima za plaćanje. To ne možemo prihvatiti prošlog tjedna u Strasburu. Povjerenica Buc nas je upoznala sa projektom povezivanja Europe sa prvom fazom u sektoru prijevoza. Imali su 681 prijedlog, ali samo 276 je moguće financirati. To znači da su zemlje članice spremne i kadre koristiti CEF i tu su potrebna dakle, odgovarajuća sredstva. Zato sredstva za plaćanje iz, među, iz višegodišnjeg financijskog programa treba poštovati. dakle, tu dio koji se tiče sredstva za obaveze, za dovršetak transevropskih mreža, vijeće predlaže rezanje od 6 milijuna četiri tisuće eura, to će biti teško izvesti, zato što ne postoji e, volja da se ne postoji volja dakle vijeća da doprinese rashodima. Što se tiče agencija, vijeće predlaže rezanje proračuna nekih važnih agencija, ne možemo se složiti sa smanjenjem od milijun devetsto eura za agenciju za inovacije i tehnologiju. Ona je najvažnije tijelo kada je riječ o koordinaciji i provedbi projekata. To je već e, navedeno u mišljenju danom za razrišnicu ove agencije. Agencija je potrebna jak administrativni kapacitet kako bi mogla e, provoditi svoje zadaće. U tom kontekstu agencije nasu je, dakle odgovarajuća financijska sredstva. Također moramo e, inzistirati na prethodno odobrenim sredstvima za evropske željezničke mreže za tamošnju agenciju ERU. U početnoj fazi agencije se neće moći oslanjati na dodatne prihode putem naknada i poreza. Što se tiče turizma, teško je dodati potporu u ovoj novoj proračunskoj liniji. Međutim, kada je riječ o projektima i mjerama vezanim uz turizam, oni se mogu financirati iz drugih proračunskih linija je važnost imati dobru koordinaciju i komplementarnost između ovih različitih izvora. I kao što je spomenuto, pilot projekti i pripremna, um, pripremne radnje nas vode u dobrom pravcu. I na koncu, ali ne manje važno, to je istraživanje, ne smijemo zanemariti važnost istraživanja i inovacija u sektoru turizma i prometa radi razvijanja inteligentnih načina prijevoza. Tu je pak e, održiv e, razvoj čestih i održivih energenata te poboljšanje usluga za potrošače. Zato se ne možemo složiti sa e, predloženim smanjenjem u ovom sektoru koje predlaže vijeće od više od 30 milijuna eura. S obzirom na sve ovo, ja ću, ja ću podnijeti amandmane na ovo mišljenje kako bih, e, kako bih izrazio svoje neslaganje sa ovim zahtjevima vijeća. Hvala, gospodin Dominik Riki. Hvala, gospodine predsjedavajući. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na uloženom trudu. Imam nekoliko komentara. Kao prvo što se tiče nacrta e, proračuna komisije i općenito povećanja koje je nešto malo iznad kriterija stopa inflacije. Dakle, moglo bi se reći da je to proračun prve tromjesečja, um, odnosno prve trećine ovog razdoblja, koji, taj proračun se moglo bi se reći da je razuman. Međutim, želim naglasiti nekoliko tema. Kao prvo, operativna agencija za mreže ima manje sredstava i to u trenutku kada ćemo imati ne samo 13 milijardi četiri projekta koja smo izabrali, nego ćemo imati novi poziv na iskaz interesa prije kraja godine. Prema tome, ovo nije pravi trenutak da se smanjuju sredstva za rad te e, ustanove. Što se tiče e, komisije, dakle tu imamo smanjenje e, izdvajanja za istraživanje, što je neprihvatljivo u ovom trenutku, a isto tako se zapravo radi o tome da se radi o kašnjenju provedbe što utječe na gotovo polovicu aktualnog programa što je ozbiljan problem posebno u provedbi e, takozvanih joint undertakings. Što se tiče smanjenje proračunske linije za Galileo, e, to nas je iznenadilo kao potez komisije. Znači to je smanjenje od 28% 46% sredstava za plaćanje iz sredstava, eh, izdvojenih sredstava za obveze. Isto tako komisija je vrlo tvrdoglava kada je riječ o nekim mjerama koje je predstavila u eh, okviru mjera višegodišnjeg financijskog okvira. Mi se ne slažemo s time da se smanje sredstva eh, pomorske agencije EASE e. i još treća agencija koja također ima vrlo važne zadaće, nego me šokira i činjenica da e, sukladno svojim e, obvezama e, komisija sada revidira smanjenje kadrova u tim agencijama, premda im daje samo jednu četvrtinu sredstava, barem za prve dvije agencije koje sam spomenuo. Dakle, ako komisija mijenja svoje, svoje sredstva, to je već i samo po sebi šokantno, ali ako se miješa u smanjenje, e, odnosno u kadrovsku politiku tih e, agencija koje su samostalne, to nam se čini to jednostavno ne shvaćamo. Što se tiče stajališta vijeća, e, dakle tu ostaju sve proračunske linije komisije, bit će amandmana svih, sa svih strana i to se uglavnom e, usvaja gotovo jednoglasno. Međutim, ono što nas e, je iznenadilo jeste da je vijeće reagiralo na taj način u TNT-u e, samo još nekoliko riječi vezano uz e, draft amending budget sa FC. Dakle, to je sukladno e, sa rezultatima pregovora i od 28. svibnja koje smo vodili s vijećem. I želim samo podsjetiti na jednu bitnu stavku. Svake godine moramo paziti, a posebno sljedeće godine kada se bude revidirao višegodišnji financijski okvir, kada se bude razgovaralo o maržama. 2,4 milijarde eura koje su oduzete, a to je bio ustupak e, vijeću koje je željelo još jednu milijardu i e, sredstva za CEF je maksimalni iznos, a ne iznos koji smo mi alocirali. Dakle, svake godine ćemo se morati ponovno boriti kako bismo dobili više u vidu marži. U e, ovom nacrtu proračuna, razgovarali smo dakle o tome na trijalogu, e, postigli smo nešto što do sada nije bilo niti jednom postignuto, a to je da smo ponovno dobili novac i to u tekućoj godini, iz marže u tekućoj godini. Dakle, ne samo da smo to uspjeli učiniti za 2014. godinu, nego i za 2015. godinu. To znači da ako imamo sljedeće godine odlučan stav, da ćemo možda morati još manje, još više smanjiti E, ovaj iznos e, koji se odnosi na CEF. Na kraju samo želim reći kao i svake godine da postoji jedna tema koja je bitna u smislu e, sredstava za plaćanje, a to su dakle pilot projekti i pripremne aktivnosti. Imamo velik broj takvih aktivnosti i pilot projekata kao i svake godine. Dakle, morat ćemo e, donijeti neke odluke kada je riječ o, i, o pripremnim aktivnostima i pilot projektima. Dakle, naš odbor će morati donijeti neke odluke, morat će odabrati neke prioritete, dakle ne možemo samo odboru za proračune prepustiti da oni donesu odluku umjesto nas. U tom kontekstu ćemo vrlo pažljivo razmotriti izvješće tehničkog odbora komisije vezano uz te projekte. Mislim da će oni biti karakterizirani u, na skali od A do D u sljedećih 48 sati. E, dakle, mislim da tu mi ćemo da kako, gospodine predsjedavajući, braniti e, proračunske linije koje su već dodijeljene za našu parlamentarni rad i e, naše načelo bit će da korigiramo vijeće i da e, damo potporu komisiji kao i obično. Hvala. Gospođa Hvala, kiitokset Hvala, hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem gospodinu Saliniju na izvrsno određenom zadatku. Ja želim naglasiti važnost e, jedinstvenog europskog neba. Mislim da bismo čak mogli biti i odlučni u formulaciji, možda se ne moramo zadržati samo na preporuci. Naime, iz perspektive sigurnosti i konkurentnosti bilo bi vrlo bitno da postignemo napredak u području jedinstvenog europskog neba. Mi se u Europi već godinama bavimo e, tim područjem i nismo postigli rezultate koji bi na najbolji način zadovoljili potrebe Evropljana i drugih putnika u zračnom prometu. Mislim da je posebno dobro, e, naime ne može se sve staviti na jednu stranicu papira, ali mislim da je dobro da smo predložili proračunsku liniju za turizam. turizam i promet e, su nadležnosti našeg odbora već duže vrijeme, ali ne alocira se e, značajna sredstva za turizam. Tako da mislim da je ovo dobro da se i na financijski način potkrijepi kako bismo mogli onda naglasiti vrijednost e, turizma i na taj način, a ne samo, a ne samo pukim riječima. U bijeloj knjizi o prometu uvedeno je još nešto, međutim do toga je došlo dosta kasno, tako da nismo imali vremena da predložimo amandmane. A ta se tema tiče prometne politike na Arktiku i našeg stava prema važnosti e, nordijskih prometnica u buduće. Razmišljala sam o tome i pitala sam se, zapitala sam se je li moguće da i to bude od naših prioriteta budući da u čitavom kontekstu na taj aspekt nismo toliko stavili naglasak. Hvala. Hvala. Nadamo se da u nordijskom um, problemu, u nordijskom području klimatske promjene neće utjecati na samu situaciju. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam. Zahvaljujem kolegi Saliniju na onome što je napravio, da sigurno ćemo podnijeti amandmane koji će ići u sljedećim smjerovima. Prije svega ćemo tražiti transparentnost uvijek i svaki put. Prošlog tjedna smo u Strasburu susreli povjerenicu i tom prilikom smo od nje zatražili transparentnost kada je riječ o dostupnosti dokumenata. Vi ste vidjeli da su tamo dodijeljeni neki resursi i mi bismo u tom smislu htjeli maksimalnu transparentnost. Dakle, amandmani će se ticati financiranja, dakle, transparentnosti, zakonitosti, kako bismo i dokinuli sve probleme mogućeg uključenja, uključenosti organiziranog kriminala. Potom e, utjecaj na okoliš ovih e, projekata. Trebamo dakle vidjeti koji je utjecaj na, na okoliš, na teritoriju ovih projekata koji će se financirati. I posljednje, dakle, volja građana. To je nešto o čemu trebamo uvijek voditi računa kada želimo financirati velike projekte. Ne smijemo zaboraviti da, da infrastruktura tamo mm, kako bi služila građanima i ne smijemo dakle smetnuti suma želje građana kada želimo financirati ove projekte, uvijek ih moramo slušati, pa tako i u ovom slučaju. Hvala vam. Hvala, Kristina Hvala lijepo. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na ovome današnjem izlaganju. Mislim da su kolege već e, napomenuli e, nekoliko stvari, no ja ću to samo ponoviti. Prije svega iznimno mi je drago što je točki dva priznata specifičnost određenih e, određenih prometnih vrsta kao što je željeznica. Zatim neki su već iskazali zabrinutost zbog proračuna za Europsku željezničku agenciju, ERU, Ovdje smo upravo završili trijalog o tehničkom stupu i vidimo da su je, da dakle, se smanjuje smanjuju se kadrovi, a zapravo bi e, trebalo osnažiti kadrove. Da ja se nadam da će se unutar odbora doći do konsenzusa kako bismo snažno podržali e, proračunska sredstva te agencije, budući da bi to trebalo izići izvan okvira odbora za promet, mislim da bismo trebali uspjeti u to uvjeriti i kolege iz e, odbora Ekon koji nas e, ne slijede uvijek u takvim pitanjima. Zatim pitanje vezano uz H22. E, Dominik je to spomenuo, ja ću samo spomenuti H22 u cijelosti, dakle Horizont 2020. Dakle, to bi trebalo podržati Hvala, Izabela de Monte. Hvala Ja želim prije svega zahvaliti izvjestitelju na ovom e, mišljenju koje je dosta iscrpno dotiče sve aspekte koji se tiču prometnog sektora i hvala mu što je posebnu pažnju posvetio sektoru turizma. Ono što valja istaknuti je projekt povezivanja Europe, nije pozitivno što taj projekt doživi ove rezove. Ovaj fond je povezan dakle, sa Junkerovim planom, ali ovdje se oduzima snaga projektu CEF. Znamo da je on mogao imati dobar utjecaj, dobar zamah u sustavu infrastrukture. Slažem se s onim što je rekao izvjestitelj, zato, je, zato su tu potrebne dakle, subvencije, odnosno potpore Također, dobri su ove prijedlozi koji se tiču urbane mobilnosti. Potrebno je također dobro urbano planiranje, dakle ne samo prometna sredstva, već to povezati cijeli ovaj sektor sa jednim e, sustavnim planiranjem kako bi se postiglo bolju učinkovitost dakle prometnica i planiranja gradova, to zasigurno pomaže smanjenju prometnih gužvi. S obzirom na ovu tendenciju, na ove tendencije u urbanizmu, tijekom idućih godina će zasigurno biti e, potrebno ostvariti ove projekte, a da ne čekamo da se ovi učinci dogode sami od sebe. Tako su već istaknuli kolege, ja mislim da i sektor turizma treba imati dodijeljenu proračunsku liniju. Dakle, kad govorimo o izravnim i neizravnim sredstvima, sigurno postoje ona koja se ne uzimaju u dovoljnoj mjeri u obzir. Nije lagan pristup ovim fondovima zato što su oni fragmentirani. Kada je riječ o transparentnosti koju je spominjala kolegica, mislim eh, da je od velike važnosti i komunikacija kada je riječ o raspoloživosti fondova zato što ono što se ulaže u turistički sektor vezano je uz teritorij, dakle neće doći do socijalnog dumpinga. Ono što se ulaže u turizam odmah polučuje učinak eh, i to na teritoriju. I zato moramo skrenuti pažnju, ono što nazivamo trećom ekonomijom u Europi, tu je potrebna zasebna proračunska linija, zato što smo vidjeli da je tijekom krize ovaj sektor izdržava i zamislite što je tek moguće ukoliko adekvatno uložimo u ovaj sektor. Sutra ćemo o tome raspravljati kao viznim režimima, ali i sredstvima za potporu malih i srednjih tvrtki koje su ključne važnosti u našim državama. Hvala. Hvala, Gesine Majsna. Kratko. Da, bit ću kratka. Htjela sam samo još jednom ukazati na nešto vrlo važno. Naime, izvješće je napravila vrlo dobro, svi se to naglasili. Mm, naime, da ovdje e, sada novac iz CEFA je preusmjeren na To je nešto što naravno pomno promatramo, e, jer pitanje tako kako e, kreirati investicije ulaganja koje će biti na dobrobit prometa. To ćemo dobro prometati u narednih godina. Moramo naš godina dobro paziti na to da kada kada govorimo o financijama da onda ponovo se ostane instrumentu za povezivanje Europe. Mislim da je to aspekt koji nije, se ne može dovoljno često naglasiti. Pretpostavljam da i bivši predsjedavatelj to tako, isto tako vidi. Hvala. A sada komisija, gospođa Avagat, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, veliko mi je zadovoljstvo što ste me pozvali na ovu sjednicu odbora za promet. Komisija želi zahvaliti gospodinu Saliniju, izvjestitelju ovog nacrta mišljenja i e, uzima na znanje iznesene komentare. Mi vam želimo pružiti jamstvo i naglasiti važnost koju dajemo prometnoj politici u Europskoj uniji. EFSI je dakle, oduzeo sredstva CEF-u, međutim brojni prometni e, projekti će se financirati iz EFSI-a. Tako da mislimo da će ukupna sredstva za prometni sektor ostati na istoj razini, odnosno neće se smanjiti. Prioriteti koji se spominju u mišljenju kao što su e RTMS, Jedinstvo na europsko nebo i intermodalne konekcije su e, prioriteti CEF-a, prema tome financirat će se iz naših sredstava. Ja se slažem sa mišljenjem gospodinom, Pirinskijem vezano uz stajalište vijeća uistinu e, prijedlog koji je Koreper odobrio u četvrtak prošli tjedan e, govori o tome da bi moglo biti rezova u prometu, posebno za Cesar, e, zatim agenciju Enea i još neki rezovi u drugim agencijama. Prema tome komisija bi bila zahvalna kada biste mogli podržati ovaj naš nacrt proračuna to bi bilo sve. Hvala. Hvala. I zaključno, još jednom riječ dobiva izvjestitelj. Izvolite. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim primjedbama. Oni su i danas iskaz jednog, jedne suradnje koja nije samo formalna. Što se tiče glavnih istaknutih i zabrinutosti vezano iz ovu intervenciju komisiju, valja ponoviti jedan ključni argument, a to je da je poznato da će EFSI omogućiti jamstva za brojne investicije, ali ono što se nalazi u EFSI, u njegov način e, funkcioniranja, je ono da se tiče projekata kuće financiranje dugo i kompleksno, zato što ono što bi se moglo financirati CEF-om neće se nužno financirati efsi I zato smo u nacrtu mišljenja spominjali ove slučaje vezani uz unutarnje plovne puteve i željeznice. Teško da će EFSI financirati ove projekte, zato što e, su oni dugoročni projekti gdje je povrat investicije spor. Naše mišljenje zato treba biti upućeno prema onim investicijama koje su po nama ključne za razvoj, za povrat rasta u takozvanoj fiskalnoj konsolidaciji moramo imati rast, stvarni rast. Vielen Dank. Hvala. Dakle, do 22.7. u 12 sati možete predati, odnosno ložiti predloge izmjena, a u tranu će se glasati 31.8., dakle ponedjeljak nakon stanke, a u plenumu 28. listopada. Time prelazimo do sljedeće točke dnevnog rada i prije nego što kažem bilo što, srčno pozdravljam Brajna Simpsona, sjedi na, gotovo na istom onom mjestu na kojem je sjedio za dugi niz godina. Brajna, drago nam je što si danas ovdje s nama i što e, komisija e, te odabra izabrala da ovdje budeš koordinator i da daže izvješće. Jasno, danas ovdje imamo ukupno e, ima, smo tri koordinatora, 45 minuta za prezentaciju te pitanja i odgovore, dakle nešto više nego što je to bilo na posljednjem sastanku, no ti znaš kako to ovdje funkcionira, što kraće to bolje. Ima se dugo vremena da to naučiš, ja sam uvjerena da ću, dakle, drago na svakom slučaju što si ovdje s nama. Branson, ima, imaš riječ. Well, it's a bit Hvala lijepo. Moram priznati da mi je pomalo neobično biti ponovno na odboru, Michael, ali mi je ujedno i veliko zadovoljstvo što sam danas s vama, što se mogu obratiti, obratiti članovima odbora na temu pomorskih prometnica. Evropska unija ima nekih eh, 505 milijuna stanovnika koji žive na rasprostranjenom teritoriju, a to zahtjeva velike napore u području prometne politike kako bi se zajamčio pristup tržištu i trgovini i međusobna povezanost. TNT, e, kao što kao što ćete se složiti sa mnom, E, mislim da moramo razmišljati paneuropski, a ne u okviru vlastitih država članica. Dakle, države članice moraju biti svjesne toga koje su prometnice prisutne i koje će prometnice postati za deset godina kako bi se moglo učinkovito planirati pristup tržištima. Nacionalne prometne mreže moraju biti uzajamno kompatibilne i to je zapravo glavna ideja TNT-a. Kopneni promet zadovoljava velik dio potreba na unutarnjem tržištu, oko 60%, međutim ne rješava sve potrebe u području prometa. Pomorski promet, na njega otpada 40% i taj pomorski promet je iznimno neophodan. Bez toga dolazi do uskih grla e, ekonomskih gubitaka i do e, veće štete za okoliš. Pomorske prometnice predstavljaju e, pomorski prometni dio TNT-a. Zašto je to toliko bitno? Evropska unija je najveći trgovinski blok na svijetu, a svjetska trgovina uglavnom se odvija morem, oko 90% trgovine e, se odvija putem mora. U europskoj uniji 40% unutarnje trgovine otpada na pomorstvo, a 75% naše vanjske trgovine e, također otpada na pomorski promet. Što se tiče pristupačnosti, imamo Suezki kanal koji povezuje Europu sa jugoistočnom Azijom te Indijom i Pacifikom, zatim e, Sredozemlje, Atlantik i Panovski kanal, zatim e, Crno more i sjevernomorska ruta. U posljednjih deset godina trgovina sa Azijom povećala se vrlo značajno, e, nakon čega je uslijedio i uslijedilo i povećanje u prometu, a e, trgovina sa Afrikom na nju otpada manje od 30%, što znači da je došlo do povećanja trgovine kroz Suezki kanal preko sredozemlja e, u glavne luke kao što su Rotterdam, Hamburg i e, luke uz La Manche. Ono što se mijenja jest, e, su trgovinski odnosi sa Afrikom, Južnom i Srednjom Amerikom, novi Panamski kanal, nudi mogućnosti kao i novi trgovinski sporazum između SAD-a i Europske unije, što će dovesti do toga da će trgovina i ići i Atlantskim morem. Tri e, pomorske prometnice i učinkovita integracija svjetskog logističkog lanca zahtjeva od Europske unije da se pripremi ne samo za zadovoljenje postojećih potreba, nego i za promjene i u tom smislu nam je bitna kvaliteta i kvantiteta trgovine Atlantskim oceanom. Ako se do toga dogodi, ako se do to dogodi, to će izmijeniti e, način e, trgovine i moramo moći ponuditi različite mogućnosti kako bismo izbjegli postojeća uska grla i kako ne bismo ponavljali pogreške iz prošlosti. Između američke obale i europske obale neće biti vlakova, nego će e, tu biti brodovi koji tu plove već stoljećima. Na Atlanskoj obali e, treba unaprijediti luke kako bi se omogućilo da teret brzo dođe u zaleđe. Europske luke moraju biti povezane sa drugim europskim lukama kako bi također mogle e, se povezati sa unutrašnjosti. E, isto tako treba poboljšati prometovanje brodovima i drugim prometnim vrstama, a naglasak će biti na boljoj logistici. U tom smislu će prioriteti pomorskih prometnica biti ICT e, infrastruktura i instrumenti e, digitalnom svijetu. Na taj način će se povezati svi relevantni akteri za pojedine prometne operacije. E, naravno, to ću sve ja pratiti e, u kontekstu pomorskih prometnica, ali možete se isto tako zapitati što su to prometne pomorske prometnice. Osnovni je cilj da se uspostavi jedna evropska mreža pomorskih prometnica gdje će se koncentrirati promet teretom na e, redovnim e, i pouzdanim uslugama prometovanja morem i to će biti dakle e, uključeni e, čitav opskrbni lanac. Ja nisam toliko dugo u e, politici da ne bih znao da kontejneri ne glasuju, tako da će nam dodatne poticajne mjere biti da se teretni promet stavi što više na dnevni red. Isto tako želimo smanjiti zagušenje na autocestama i cestovnim prometnicama te želimo povećati učinkovitost i djelotvornost prometa i poboljšati e, pristupačnost perifernim područjima. Mislim da to nije e, nešto što također zastupnici žele. Ja sam sebi zacrtao tri prioriteta kada sam e, preuzeo ovu dužnost koordinatora za E, prometne, pomorske prometnice kao prvo zaštita okoliša, dakle korištenje alternativnih vrsta goriva, zatim integracija pomorskog prometa u logistički lanac kako bi se uspostavili kontakti i treće e, sigurnost u pomorstvu, upravljanje prometom i ljudski element. To je bilo nakon Koste Concordije, nakon te afere, vjerojatno se sjećate, i činilo nam se da bi bilo dobro da to bude jedan od naših prioriteta. E, naš sveopći cilj jest e, da pomognemo trgovini, povežemo luke sa e, unutrašnjosti, da povežemo luke međusobno i da povežemo luke sa koridorima kao i sa zemljama na Sredozemlju, Crnom moru i Atlantiku. Isto tako da povežemo unutrašnjost Europe sa trećim zemljama, odnosno sa njihovom unutrašnjošću, s njihovim unutrašnjim teritorijem. U ovoj prvoj fazi mi imamo 33 milijuna iz kohezijskog fonda, i 360 iz CEFA. A prijedlozi koje smo zadržali za financiranje u CEF-u i e, kohezijskom fondu iznose 283 milijuna eura, a ukupno ulaganje 741 milijun eura. Što se tiče odabira prioriteta, što se tiče zaštite okoliša, tu smo odabrali 20 projekata koje generiraju 392 milijuna eura ulaganja i 147 milijuna eura doprinosa iz Europske Ima šestak aktivnosti, e, znači 676 u bespovratnim sredstvima e, i imamo isto tako i ulaganja u iznosu od 555 milijuna eura. Što se tiče integriranje e, logističkog lanca, imamo pet projekata u vrijednosti koji će generirati 265 milijuna ulaganjima, a od toga 98 milijuna je doprinos Europske unije. A što se tiče e, upravljanja sigurnim e, pomorskim prometom, imamo četiri projekta koji će generirati 82 milijuna ulaganjima i 36 milijuna bit će doprinos iz Europske unije. E, dakle, što se tiče danjih koraka, imat ćemo jedan detaljni plan provedbe u lipnju 2015. E, vezano uz uredbu TNT članak četvrti odnosno članak 21. ispričavam se, koji se odnosi na pomorske prometnice i jednu studiju koja se trenutno pokreće i koju ćemo vam predstaviti do 2017. godine. Imamo isto tako i novi poziv za interesa za pomorske prometnice u sklopu TNT-a za 2015. Tako da ćemo tu vjerojatno e, uključiti i nove aktere. U ovom trenutku želim reći sljedeće. Mi e, uistinu smo činili mnogo. Mi smo krenuli od pomorskih prometnica, dakle od tih projekata. E, bilo ih je vrlo malo. I e, i sada smo uistinu učinili mnogo. Prema tome ja bih sada želio apelirati, e, možda se ostali koordinatori neće složiti sa mnom, ali ja mislim da bi bilo dobro da dobijemo još financijskih sredstava. Ako možete bilo što učiniti u tom smislu, bit će mi iznimno drago. Kako možemo imati konzistentan plan za pomorske prometnice? Smjernice TNT-a ću vam predstaviti Europskom parlamentu e, i države članice će imati detaljni provedbeni plan i to tijekom drugog tromjeseća 2016. godine, vjerojatno u srpnju, a to će se temeljiti na konzultacijama koje smo imali sa dionicima iz javnog i privatnog sektora i naravno čućemo i vaše komentare. Na koji način? Dakle, imamo TNT koridore. Dakle, umjesto da se konzultacije provode po zemljama, e, ja namjeravam konzultirati sve dionike u Europi. Ja i Karol Vink u ETMS-u e, radimo na tome u horizontalnom smislu. Svi ostali koridori su vertikalni, prema tome oni se koncentriraju na one države članice oko tih koridora. Ja sam zadužen za čitav teritorij Europske unije, tako da uistinu mogu reći da smo mi Evropski koordinatori za TNT. Mislim da je to vrlo bitno istaknuti jer to znači oko da oko 400 luka i tko zna koliko brodova e, koji tamo plove. Dakle, zadatak je vrlo opsežan, a istovremeno imamo manje sredstava od ostalih. I tu imamo određenih poteškoća u odnosu na, sa državama članicama vezano s kohezijski fond mislim da mogu čak e, otići korak dalje i reći da, kao što znate, ja sam radio za željeznice, ali mislim da su države članice pomalo opsjednute željezničkim prometom. Ne želim reći da bih nešto oduzeo željeznicama, nemojte me krivo shvatiti. Ja računam na vas e, u pomorskom prometu i vi ste članovi odbora za promet i nadam se da ćete i vi dati svoj doprinos kroz vaše znanje o ovom procesu kako biste bili sastavni jednog djelotvornog jedno djelotvorne mreže TNT u kojoj prometne, pomorske prometnice e, imaju važnu ulogu i nadam se da će nam u tom kontekstu pomorski promet e, ponovno biti na, prioritet. Nadam se da će pomorski promet e, zauzeti svoje mjesto u našoj prometnoj politici. Predugo vremena pomorski promet je bio zanemaren i nikada e, nije bio na istaknutom mjestu. Hvala, Brian. It je bilo lijepo slušati, kao što je to bilo i jučer. A, sada koordinatori. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dobrodošli gospodine Simpson. Uz dužno poštovanje mogu reći da sam mogu vas uistinu cijenio i uistinu od mogu se ne očekujemo samo ono najbolje to je e, čovjek je naravno uvijek je se više bavio za željeznički prometno evo pa bavi se također i i druge teme. Naravno, vrlo je važno da velika je važnost e, se pritaje učinkovitosti. Pomorske prometnice su vrlo važne kao alternativa željezničkim koridorima. To je vrlo važno za budućnost prometa. Morske prometnice su zamišljene kao horizontalne poveznice, projekt koji smo ovdje vidjeli obuhvaća tri elementa. S jedne strane to je element zaštite okoliša, smanjenje emisija CO2, potom integracija u logistički lanac i kao treće poboljšanje pomorskog prometa. Potom tu je također upravljanje morskim prometom, bolja, obuka, razvoj e, ljudskih resursa. Vrlo je međutim važno da i operateri budu bolje povezani. Za nas je vrlo važno da je to bude vrlo dobro povezano sa cestovnim prometom, sa željezničkim prometom, sa prometnim unutarnje plovidbe. E, vrlo važno je u svim, u celokupnom lancu, logistički lanac mora biti učinkovit, a to moći će, biti, će moći funkcionirati samo ako je sve međusobno povezano e, te koridori moraju biti povezani sa morskim prometnicima. Postoji nesrazmjer između sredstava koji su predviđene za luke, s druge strane sredstava koje za konkurentnost, otvaranje radnih mjesta, zaštitu poduzenja, smanjenje emisija CO2 i e, samo sigurnost. Vrlo je važno, naravno, poticati politiku konkurentnosti. Gospodine Simpson, vi ste e, ste zatražili pomoć, rekli ste da treba više novca. Mi to vidimo po isto tako kao i gospodine Simpson. Iz toga želimo dati našu političku podršku da se to napravi i učeni. Morske prometnice su vrlo važne za e, moderno, učinkovito putovanje e, put, e, na željeznički promet neće pomoći, pa, pa nije dostatan za postizanje ciljeva. Stoga hvala vam lijepa na ovom što ste na vašem izlaganju i mi ćemo vas podržati u ostvarenju vaših ciljeva ne samo kada je riječ o ovome što ste sada izgledali, nego kada je riječ također i o potrebnim sredstvima za ostvarenje vašeg projekta. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Eh, dragi Brian, s moje strane, dobrodošao. Dobrodošao u ove pro, u prostoriju koju jako dobro poznaješ. Za mene i moju klubu vrlo veliko je zadovoljstvo vidjeti te danas ovdje, čuti ponovno svoje glase, dobro izgledaš i želim ti sve najbolje i eh, u eh, za budućnost. Da, mislim da zapravo faza nakon rada u parlamentu ti je dobro, dobro došla i to mi je drago. Ovo je vrlo važna tema, funkcija koju se je vrlo važna. Kao znaš, u proteklom razdoblju smo nas se dosta usko surađivali kada je riječ o smjernicama za TNT koje sam, nakon kojem sam se ja bavio kao suizvjestitelj dopusta poformulam to ovako. Često kritiziramo E, sami sebe Europsku uniju, ali mislim da kada je riječ o ovoj temi, o ovoj strategiji, e, tu mm, se usuđujem reći da smo posebni na e, svijetu. Mi kao Europska unija stvorili smo mrežu s jasnim ciljevima, s jasnim e, predovjetima koje obuhvaćaju s ciljem da se sve vrste prometa međusobno povežu, da se time stvori dodatna vrijednost. Ti bolje od bilo koga drugog je prostorije znaš da u prethodnom TNT razdoblju od 2004. do 2014. godine morske prometnice su zapravo nismo nikakvu ulogu i da je kao Europska unija tu mogućnost nismo koristili, mislim da Europska unija to dobro prepoznala i da sada eh, je uključila eh, morske prometnice u svoj prvotni eh, dokument. Mislim da ne trebamo uopće spominjati koliko je teško djelomično bilo i u trijalogu i u e, vijeću u zemlje članice da su nam potrebne morske prometnice. Često kada čujemo morske prometnice, onda se najčešće pomisli na one periferne zemlje članice koje imaju pristup e, moru. Međutim, mi to sagledamo iz puno šire perspektive, što je vrlo važno za Europsku uniju. Ti si naveo ovdje svoje prioritete, prioritete koje ja mogu samo podržati, to su vrlo važni prioriteti, zaštita okoliša, integracija, u logističke lanac bez optimiranja logističkog lanca u Europskoj uniji nećemo postići dodatno vrijednost pomorske sigurnosti na moru i tako dalje. To su sve važne teme. Ovdje bih unijeti u raspravu još jednu točku, naime, e, pitanje geostrateškog pozicioniranja Europske unije. Mm, imajući to na umu, zapravo mm, moramo se pitati da i zašto je Europska unija tako malo koli e, radi e, da bi se e, stigli smiravanje kriza primjerice na sjeveru Afrike. Jer ako razmite samo koje su to promjenice koje su za nas važne, dakle, ne Suezke kanal, Egipat je naša susjedna zemlja, naša partner, ne možemo propustiti njima da sami rješavaju situaciju, moramo se sagledavati puno puno širom kontekstu i upravo morske promjene su su možda dobar pristup da se u Europskoj stvori svijest, e, razvije svijest o tome da je to onaj pravi pristup politike. Nažalost i nadalje je tako da E, pitanje mobilnosti prometa infrastrukture unutar Europske unije je nije prioritetna tema. Voće, lideri Europske unije, ne želimo ovdje navoditi imena, e, oni zapravo posvećuju tek pola rečenice pitanju mobilnosti i prometa. znači naš odbor za promet i turizam se mora izboriti da ova tema bude prioritet. Stoga ovakav E, program Europske komisije, da, tu smo imali e, u programu možda pet članaka kao prometu koji su bili vrlo općeniti. Možem zapravo time reći da svi oni koji se već godinama bave ovom temu, svi stručnjaci kao što se to i ti, mi moramo svi založiti da ova tema e, bi onaj status koji zavrijeđuje. Ovdje ne želim E, sada e, izigravati e, nekoga tko zna sve i o svemu može govoriti, ali ako pogledamo što se događa u svijetu, onda ne smijemo sjediti i vidjeti pačevima. Ako pogledamo što se događa u Guatemala, Nikaragva, Panamske Kanada, ako pogledamo što se tu događa, da oni pokušavaju sami stvoriti poveznicu između Pacifika i Atlantika, ako sam ja dobro rešeširao, za to je su predviđene tek 40 eh, milijarde dolara. Eh, dakle, mislim da ovdje nije dovoljno samo govoriti o TTIP-u, a da pritome ne sagledamo to i ovog šire perspektive. U tom kontekstu samo još jedna rečenica o efsi Mislim da Jungerov plan koji i mi podržavamo eh, da moramo napraviti izne kako bi morske prometnice bile integrirane integrirane i odnosno da bi se za njih mogle dobiti sredstva sva iz EFSI-a. Ako to uzmemo, onda možemo i postići formulirane ciljevi i time će ova tema dobiti na vrijednosti. Hvala. Hvala, a sada Robert Sil. Hvala. E, Brian, lijepo te je ponovno vidjeti ovdje u ovoj novoj funkciji i hvala ti još jednom na ovom uistinu preciznoj i rekao bih i robustnoj prezentaciji. Moje pitanje zapravo osvrnuo bi se na dva, e, dvije teme. E, prvo pitanje odnosi se koje zapravo kako vidiš mogućnost dobivanja financije za kao što stoji u tvom papiru. Um, Imali smo, um, dakle, predviđeno je 404 milijuna, dakle, milijuna nepovratnih e, sredstava. Čini se da kao zapravo to dobra prilika da se koristi ovaj e, novi fond um, privatne, privatnog sektora, kako ti vidiš upravo to financiranje? A drugo je pitanje je geografske neutralnosti, što je bio zapravo jedna od uh, temeljaca Junkerovog plana. Što mislite, da u kojem smjeru će taj e, novac zapravo ići? Ako pogledamo e, zapravo koji sam je kartu, što misliš da gdje će to ići? Hoće li otići u one geografski važna područja ili ili negdje drugdje. Kada je govorimo o koridorima, ovdje su navedena područja, područja kontroliranih emisija poput Baltičkog mora. Kako vidiš razvoj LNG stanica za brodove. Misliš da tu dolazi zapravo da, da je to biti prvo um, barijera razvoru u Baltičkom moru ili zapravo ovo područje uh, za kontrola emisija zapravo prednost. Dakle, evo, Mm, posljednja napomena, dakle kao što je Ismail rekao, ovi novi kanali, ti si također spomenuo novi panamski e, kanal, također sudski kanal. Ja uistinu ne vjerujem, zapravo bio sam u zakupini e, u lipnju i e, kako bih to sada rekao, dobro, e, panamske vlaste imaju određene dvojbe, e, dakle, postoje određene dvojbe, hoće li oni uistinu napraviti tako što? Mi smo imali takve iskustva da veliki projekti zapravo e, su zapravo veliki balona za punice koji onda kolabriraju, zapravo pitanje dakle, ovako globalna dimenzija Eh, prometa, pomorskog prometa. Hvala, Kristina Meissner. Hvala Hvala, e, Brian, uistinu je divno vidjeti te ovdje, ste se to već rekli. moram reći da sam bila uistinu vrlo zainteresirana pa vidjeti te ovdje kao koordinatora za morske prometnice. Znamo da se velike ljubitelje željeznice, ali mislim da se zavolio i brodove. Uistinu sam bila zainteresirana <laughs> što ćemo to čuti, jer dobro se sjećam, kada sam 2009. godine se zanimala za integralnu pomorsku politiku i e, pomorske promet tu uopće nisi razumio pitao se me a što hoćeš s time? A mislim da u vremenu se i tako shvatio koliko je, su morske pomorce vrlo važne, ne samo za Europu, nego za Veliku Britaniju. Integrirana morska politika, to je još uvijek moj hobi, pa time i pomorske prometnice 90% robe se, trgovine se odvija preko pomorskih prometnica i to je vrlo važno da je i Europa dobro povezana, da imamo promet niskih misija kako bismo zaštitili i zdravlje. Kolega je također rekao da je more ima vrlo važnu e, geostratešku e, važnost i ne bi sad ovdje ponavljala sve što je rečeno, no u trenutku su naravno brodovi koriste izvršavanje e, izbjeglica u moru. Dakle, upravo pomorske prometnice su vrlo zanimljiva tema. No, imam i nekoliko konkretnih pitanja. Naime, uvijek se pitam postoji li dobra koordinacija između koordinatora i političkih programa? Jesi li uključi, e, uključen u razne strategije kao, e, e, za pa, morske bazene, pripelica, Baltičko more i slično? Postoje različite pomisle, strategije gdje pojedine šalice razvijaju na koji način se može regija razvijati, a po mom mišljenju u tom kontekstu pomorske prometnice imaju veliku važnost. Jesi li ti uključen ili netko tvojih suradnika uključen, ako ne, onda to trebamo nešto učiniti. Potom, e, problemi sa određenim zemljama članicama. po imali tu probleme gdje bi ti trebala podrška o tvom radu dobro, možda ti to ne možeš tako otvoreno reći, no mislim to je nešto vrlo važno, jer ja sam uvjerena da nam treba i dobre morske prometnice i to sve mora dobro funkcionirati. Luke moraju biti integrirane, moramo imati alternativnu infrastrukturu za nove izvore energije, povezano sa koponom. Uh, zemlje članice sada možda ćeš pomisliti vrlo bi dobro kad netko iz, na lokalne razini iz nekoj iz vlade sam mogao reći po tom pitanju se treba napraviti nešto više. Treće pitanje odnosi se e, na ono što je Rete Sima rekao, a to je LNG. LNG zašto sam se vrlo zalakala, s obzirom da sa sjevera, kako vidiš razvoj. A sada se govorio i o skreberima, dakle riječ je i o krutim i o tekućim sredstvima za čišćenje brodova. Zapravo, ja tu ipak mislim da su ovi se puno bolji od, od e, tekućih, jer bojim se da će oni zapravo završiti u moru, pa time nismo ponovno ništa postigli. Dakle, kad je riječ o toj temi, koliko se tu u kontekstu sa ems ili drugim vlastima nadleženima za kontrolu. Najčešće se koriste tekuće sredstva za čičenje, a kao što sam rekla, ja sam za one krute, jer tekući će završiti zapravo onda ponovno u moru. I posljednje pitanje, ćemo učevi sad pitanje da je tu koliko su e, udaljena europska područja uistinu e, ovdje relevantna, važno da su, da je kopno, dobro kopnena područja povezana, se često govore da su loše povezane. Kod glavnih koordinatora e, koridora TNT-a nismo mogli se uzeti u obzir, međutim Outmost Region koliko važnu ulogu oni igraju u radu. Hvala, a sada izvolite, gospođa e, Kilonen. Hvala gospodine predsjedatelju. Brian, lijepo te je vidjeti danas ovdje kao našeg gosta. Mi smo se već e, jednom davno prije sreli zadnji put Zadnji put kad smo se sjeli bila si zapravo predsjeditelj, a ja sam, moja kosa je bila duža. Sad nosim kratku frizuru. Iskoristila bih evo ovu priliku i e, da postavim dva pitanja. Dva pitanja koja su usko za pomorski promet u Skandinaviji. Kako vidite um, midway alignment, to, dakle, ovo pitanje između Švedske i Finske, kako vidite financiranje narednih godina, to je nešto što je velike važnosti i za Švedsku i za Finsku, to je jedna zajednička ruta, uh, koja ponajprije za vrlo važna ruta za teretni promet. 1.1.2015. godine povođeno je pitanje o temi konkurentnosti e, pa pomorskog prometa u Baltičkom moru i smanjenje emisija zubora e, Kako vidite, kako vidite ovo pitanje e, kako vidite uopće mogućnost prebacivanja e, teretnog prometa na pomorski promet imajući u vidu i um, obvezu smanjenja emisija? Na koji način će se morske prometnice utjecati na premještanje e, prometa, pogotovo ako sada se govori o novoj skandinavskoj ruti za teretni promet? Hvala, Werner Kunin, izvolite. Hvala, Brian. Mm, mogu samo još jednom reći da me uistinu drago što si ovdje, kao što su to rekli svi prije mene. Uistinu smo u tijekom posljednjeg mandata imali odličnu suradnju, a tema je tada bila sa, e, sa željeznice na more, a sada zapravo se upravo ti time baš, ono je zapravo logični razvoj ovog e, te, te teme. Svi mi znamo da kategorizacija naših luka na sjevernoj i južnom dijelu Europe e, kada govorimo o comprehensive network, da je to nešto što smo integrirali, povezivanje kopnenih e, ruta, e, da upravo to želimo postići. Pomorske se da je to jedna od naših prometnih ruta, to je zapravo, e, odnosno osi, to je naša zasluga e, jer mi smo, mi smo to zajetivali, sad imamo financiranje, važno je, to ste sami rekli, da sa dva, sa Sjevernom Amerikom i jugoistočnom Azijom imamo veliku robnu razmjenu, veliku robnu razmjenu i to na temelju kontejnera. Strateška čvorišta, već rečena, jeste Suezke kanal, te također i pomerske poveznice preko Atlantika. E, tu je važan Hamburg, Rotterdam, ali također i druge europske luke. E, potom Masak e, dva. Dakle, veliki kontejnerski brodovi tamo pristaju vrši se istovar robe i onda se ta roba premješta u manje kontejnere na manje brodove koji onda operiraju, odnosno plove duže sjeverne i južne obale. Kako je to sada e, ovdje integrirano taj koncept? Hoće li e, luke e, dobiti dodatne poticaje kako bi mogli koordinirati takav promet? Mislim da je to nešto što je vrlo važno i potom moramo moramo imati na umu i strateška čvorišta. Znamo da Kinezi imaju hudi u Suezkom kanalu, ako sada još jednom razmotrimo i e, grčke probleme, oni su već stata investicije u Grčkoj, zapravo to je za nas krivična infrastruktura i mi kao europljani moramo to imati ne samo na umu, nego moramo jačati tu infrastrukturu. To je po mom mišljenju iznimno važno. E, specifična potrošnja energije na moru je dramatično povoljnija nego na kopnu, to je realnost, a kada je riječ o e, aspektu zaštite okoliša, emisija e, CO2 i stakleničkih plinova, to je naravno e, jasno, vrlo je važno da je tu uključena i tema lng infrastrukture infrastruktura za krbu e, brodova e, gorivom, tako spremici LNG-a, što je također vrlo važno za morske prometnice. ako pogledamo transportni performance brodova, onda e, moramo e, imati na umu i kritične e, elemente, odnosno pitanja sigurnosti dakle, za neka rute prema Skandinaviji i slično, kako to tamo izgleda kada govorimo upravo o sigurnosti, može li se tu integrirati i Galileo sustav, vrlo je važno i da tu imamo monitoring, Bospor je podjednako važan, Brajne ti se to spomenuo, rekao se da je to poveznice sa Crnim morem dakle područja, područja e, kontrole emisija, da, to je, to je povuka naravno velike rasprave, pitanje troškova i tako dalje, dakle da se onda kad se da se može smanjiti emisije CO2, pa onda da imaju opremu za čišćenja i sve imajući na umu i na rezervata, bojim da to zapravo uopće više nije tema da se tu želi sada preci, preći znači na e, skraber, odnosno na LNG. Moje pitanje je kako ti to vidiš? Hvala, a sada Tereza Griffin. E, Hvala vam. Brane, sjajno je ponovno te vidjeti ovdje. Ja sam jedna od tvojih nasljedica. Iako se Brian povukao s mjesta zastupnika, on je jako aktivan u našoj kampanji i na tome smo mu zahvalni. Projekt pomorskih prometnica mogao bi nam pomoći u razvoju onih dijelova Europe koje, kod smo vidjeli no, opadanje aktivnosti bi mogala pomoći i ostvarenju održive zaposlenosti. Znaš da smo uključeni u oživljavanje luke Liverpool. Liverpool, zanima me kako ti vidiš da bi ove pomorske prometnice mogle pomoći Liverpoolu i cijeloj sjeverozapadnoj regiji. Ovaj projekt također jamči standarde, jamči sigurnost zaposlenja, tu je i tu su stručni program osposobljavanja za mlade. Prema nedavnim studijama je LOA populacija žena u pomorskom sektoru obuhvaća samo 2%, dakle svih zaposlenih, 21% dakle žena radi u sektoru prijevoza, zanima me kako ti možeš pomoći, ne dakle sve e, riješiti, već koji bi bio doprinos pomorske prometnice u ovom smislu. Hvala, sada Vin van den Kamp. Hvala vam. Ja sam onaj koji nije radio dok ste vi predsjedali ovim odborom. Ja sam radio u odboru IMKO. I čini mi se da su stvari krenuli u krivom pravcu od kad ste vi otišli. Čini mi se da je bilo bolje kada ste vi vodili ovaj odbor. Imamo prvo pitanje. Komunikacije. Što vaše tim radi vezano uz komunikacije. Mi znamo što su pomorske prometnice, ali obični građani diljem Europe znaju sve što se događa u Grčkoj, ali ne znaju ništa o projektu pomorske prometnice. Dakle, što je s vašom komunikacijom? Drugo, Kakvo je stanje stvari? Nije mi jasno što mislite učiniti između 2014. do 2020. O brošura govori o projektima od 2007. do 2013. Dakle, u ovoj, ovoj trenutnoj fazi, što je ono što se događa, dakle, što je predviđeno za razdoblje od 2014. do 2020. I potom, ono što je Gezin već eh, istaknula, to je suradnja sa drugim koordinatorima. Znaš što će Brian reći, a to je da dobro surađujemo ali želim vas vidjeti da se borite, ulazite u sukobe, kako, kako ćete takve stvari rješavati ljubazne riječi nas neće nikam ovesti, znam da se za neke stvari moramo strašno boriti. I potom e, Međunarodna pomorska organizacija. Mnogo toga vezano uz plovidbu je se rješava na međunarodnoj razini, kako mislite surađivati sa IMO-om i konačno pitanje luka time smo se dosta bavili vidimo tržišnu utakmicu između luka i mislim da je to važno, te me zanima možete li reći nešto više o tome. Jetzt Hvala, Kit Taylor. Well, hello, Brian. Bok, Brian. Drago što te vidim, dobro izgledaš. Imam samo dva kratka pitanja za tebe. Možda bi mogao nešto reći o tome. Kako će pomorske prometnice povećati dakle obim posla za kratku plovidbu. Što je sa suradnjom i prekograničnom suradnjom luka? Kako ono može doprinijeti učinkovitosti pomorskih prometnica? Evo. Ponovi mi drugo pitanje, molim te. Drugo pitanje je kako će e, prekogranična integracija i suradnja različitih luka doprinijeti većoj učinkovitosti pomorskih prometnica. Evo izvoli. Hvala, George Bach. Ja, vielen Dank, eh, herzlich. Hvala, hvala, dobro došao Brian, evo i s moje strane. Dakle, sve koliko su te često pozdravili danas, to je samo znak toga koliko si bio omiljen. Sve infrastruktura, financiranje, logistika i tako dalje. Mislim da je zapravo i ova treća točka, treća točka o kojoj se ti govori, ono što mene zanima, to je upravljanje prometom, sve one aspekte ljudskih resursi. E, mi znamo da u dogledno vrijeme ćemo se složiti s ovom nedostatka stručne radne snage u cjelokupnom prometnom sektoru. E, treba će nam mezi kao vjetna filipinci. E, stručna radna snaga, mislim da je vrlo važno da pomorski promet za taj područje također imamo zajedničku strategiju. Ima li tu već, događa li se tu nešto? Možeš nam nešto reći upravo o ovim e, ljudskim resursima, nešto više o tome? Dakle, ovo što je sadržano u tvojoj trećoj točki. Hvala. Lucy Anderson. Brian, great. Hvala, Brian. Krasno je vidjeti te. Mi smo iz u kraljevstva. Drago nam je što te vidimo. I ponovit ću nešto išma rekao o tome kako su važni ovi temeljni elementi projekta, kako vidiš da će on napredovati. Gledam projekte vezane uz Ujedinjeno kraljevstvo i dobro je da su dobili sredstva koje su bila potrebna, to je jako važno. Također me zanima što misliš o razvoju megabrodova. Nedavno izvješće OECD-a, dakle je tu kako vidiš razvoj tih brodova i kako će to utjecati na ciljeve pomorskih prometnica vezano uz održivost. Znamo da su s jedne strane oni dobra vijest, a s druge donose probleme. Slično se s onima što je rekla Tereza vezano uz kvalitetne poslove, uz rast i zapošljavanje. Drago mi je da je ovdje prisutan ljudski element vezan uz stjecanje vještina. To je jako važno za ovaj projekt i kako stojimo sa drugim pitanjima vezano uz općenito uz pomorce. Parlament je o tome glasovao prošlog tjedna, radi se o proširenju kolektivnih prava, mislim da je to pozitivan pomak, međutim tu su još još neke, neka ograničenja koje su ostale, koje utječu na čitav sektor zapošljavanja. Kolege iz SID-a planiraju organizirati seminar o tome na jesen, dakle, kada je riječ o socijalnom napretku u sustavu pomorstva, te me zanima što o tome misliš. Hvala, Dominik Rike. Hvala gospodine predsjedavajući, želim pozdraviti Brajana. Premda to možda nije toliko politički važno, ja sam bio isto tako na njegovoj ljevoj strani tijekom pet godina drago mi je što ga ponovno vidim. Pokušat ću objasniti svoje pitanje. Inicijativa Marko Polo koja je zaustavljena je bila jedna inicijativa koja se bavila istom temom, a to je pomorska povezanost e, na teritoriju Europske unije. Što se tiče ovih pomorskih prometnica, problem je u tome što izgleda da postoje dva aspekta. Jedan aspekt se odnosi na infrastrukturu, dakle na infrastrukturu u lukama e, koja mora biti prilagođena, e, dakle plovidbi e, unutar Europske unije s trećim zemljama, ali kao što smo vidjeli u sklopu Marko Pola, postoji problem i kada je riječ o, dakle, o, o brodovima i o lukama. Dakle, da li možemo smatrati da se ovdje koriste ista sredstva i isti brodovi kao i u međunarodnom pomorskom prometu e, iz Europske unije ili je za to potrebno što se tiče brodara, je li potrebna posebna oprema? Ako je potrebna posebna oprema za pomorske prometnice, postoje li odgovarajući instrumenti jer e, instrument za pozivanje, povezivanje Europe u sklopu TNT-a e, nema na raspolaganju financijska sredstva za pomorstvo, odnosno za infrastrukturu, osim horizontalnih e, mjera, e, dakle što se tiče goriva koje se koristi. Dakle, moje pitanje jesu li brodovi važna tema, a ako jesu, imamo li odgovarajuća sredstva kako bismo imali sustav koji će biti prilagođen e, kratkoj plovidbi unutar Europske unije? Hvala, Jackie Foster. Well, thank you, Chairman, and... Hvala vam. Da, ponovno vidjeti Brajana među nama, kao da nikad nije otišao. Smatram da je potrebno postaviti jedno pitanje jer e, vidim da se otiče luka dakle na čitavoj Europi. Ono što smo primijetili dok si bio ovdje, time smo se bavili, ima veze dakle sa odborom Envi. Time se bavi Digitran, dakle direktiva o šumporu bilo dosta kontroverzno, ne samo zato što se ticalo Sjevernog mora i tako dalje. I od tada dosta tvrtki, naročito tvrtke koje rade u plovidbi, potrošili su mnogo novca, milijune, kako bi se doveli u red. I sad imamo još jednu direktivu, te ono o čistim vodama. Time se bavi nadležna uprava za okoliš i sada se čini da postoji konflikt. A to je sljedeće. Imamo industriju dakle koja je uložila dosta vezano uz sumpor, oni idu u neke evropske luke koje sada donose neke lokalne zakone i oni ne mogu koristiti svoju opremu koju su uveli zbog promjene goriva. Kada razgovaraš sa ovom ekipom iz komisije, oni kažu da direktiva o čistim vodama ima prednost nad ovom u sumporu i to nas dovodi do u neobičnu situaciju. I ono što sad imamo je da veliki dio industrije i tvrtke koji su uložili dosta novca i koji su dobroj vjeri se povinovali e, onome što smo tražili od njih, sada su ostavljeni na cjedilu zato što nitko ne želi donijeti odluku o tome kako to sad treba djelovati. Ja sam postavila to pitanje u ime industrije, dakle, opće upravi MUV, oni se time bave, ali tu je opće uprava za okoliš koja je uključena i imamo problem zato što oni tu ne šalju nikakve signale. Mogu i to tebi prepustiti, ne očekujem da ćeš mi odgovoriti, ali govorim dakle o lokalnoj regulativi koja vrijedi određenim lukama i to nije prihvatljivo, mi bismo trebali imati agendu za rast, Imamo jednu od najuspješnijih eh, trgovačkih industrija vezanih uz pomorstvo na svijetu. I možete ovdje izvršiti neki, neki pritisak i hvala ti na tome. Hvala. Evo, kao posljednji govornik, ja sam se javio za riječ. Što se tiče stočenja, moje pitanje je sasvim jasno. Očito e, je da postoji, ga dakle, s jedne strane, ga dakle, između predsjedništva određenog odbora i pomorskog e, prometa određena veza, jer e, dvoje prethodnik Costa je nakon toga dobio sličnu funkciju u Veneciji. Međutim, on je naučio puno toga u Europi jer uspio je da e, pet luka više ne konkuriraju, nego da surađuju međusobno i da kažu nećemo se bojiti ne protiv drugih, nego radit ćemo zajedno i to funkcionira odlično. Međutim, to je jedan jedini primjer. Mi ovdje govorimo o jednoj europskoj dimenziji kada pomislim samo na svoju zemlju, e, dakle, ako je pa Savjetna republika Njemačka, onda e, na savjetnoj razini nemamo politiku, dakle, kada je riječ o, lukama, nego na to su nadležne pojedine pokrajine. Tako, jedna pokrajina bi e, bila zadržena za izgradnju luke Wilhelmshafen, u slučaj, slučaju, velike brodovi nisu mogli doći do Hamburga, taj novi luka je nedavno dovršena, ali sada Hamburg kaže ne, ne, ne, mi ćemo sada izgraditi luku kako bi brodovi ne bi pristali u Wilhelmshafen, nego bi došli u Hamburg. I sada kad bi ta kompetentna e, za pomorski promet bila na savjesnoj razini, na državnoj razini, onda ne bi bilo ove konkurencije. E sada, a ako e, dođe, da kad bi Hamburg sad i e, e, izgradio, to, to dakle, obnovio luku, za to kasirao novac za Europske unije, što bi ti to zapravo učinio? Drugo pitanje je na koji način poticate kooperaciju? Za mene je podjednako važno da kada govorimo o pomerskom prometu, tu se koristi dakle, koriste um, um, po posebni, po posebni derivate. Sada je pitanje um, što se to može napraviti. One tu štede novac koristeći uh, dakle, takve nafte derivate i to bez, bez koje uporabe filtera. Kada bi koristili filtere, što bi naravno bilo puno skuplje, bi ipak uh, štedili okoliš. E sada, koliko dagova će e, to tako biti i što bi ti poduzeo protiv toga? E sad, Brian, evo bilo je puno pitanja, ti imaš riječ. Well, let me go, I'll start, I'll take them in order, I'll go in Mr. Govorit ću redom na pitanje kako ste mi postavili kada smo govorili o tome kako povezati pomorske prometnice sa koridorima. Morali smo tvrditi gdje je najgušći promet, što želimo, kamo želimo ići. Htjeli smo povezati željeznice sa lukama, ulagati u ta područja. Kao što je kolega rekao, Nije dovoljno imati sjajnu luku. Ako teretni promet zapne 5 km dalje od cilja. Mi smo dakle sa kolegama pokušali uzeti u obzir ove posebne probleme i vidjeti kako se kreće roba Razgovarali smo sa, konzula, konzul, sa stručnjacima, konzultantima. Vidjeli smo kako doći od tvornice do potrošača i mi se moramo osigurati da je ta prijelaz gladak i učinkovit. Kada je riječ o okolišu tu imamo čitav niz mjera, stalno govorimo o okolišu. imamo situaciju sa Baltikom, gore se države trebaju za to pobrinuti. Onda su se spominjale odgode, ali nismo mogli odgađati te su zatjerali da djeluju. I sada su oni najnapredniji kada je riječ o gorivu sa niskom stopom sumpora. No, što ja vjerujem, a možda sam u krivu, i da bismo trebali imati ovu nisku razinu sumpora u čitavoj Europi. Dakle, onima na sredozemlju možemo reći trenutno još niste tamo, ali bit ćete. Mislim da ćete vi biti područje sa niskom emisijom sumpora. I sada evo radimo na infrastrukturi, kako prilagoditi brodove i mi ćemo im pomoći s tim. Drago mi je da sam dobro uspješno prenio poruku da ne potrebno više novca. Kolege su također rekli da njima potrebno više novca. Mi smo evo tu zadnji koji su se pojavili. Mi smo se od početka uključili u pitanje koridorima. I kako sada govoriti o odnosu tunela kroz Brenner i odnosa sa pomorskim prometnicama, teško je to objasniti. Imamo to dobre projekte, potrebni su potrebni, a nažalost morali smo prekinuti rad na njima zato što nije bilo dovoljno sredstava. Ja bih htio, ne da se taj iznos da, da raste, nego da dobimo veći, veći udio općenito. Išmael, TNT je jedinstven kao što se sam rekao, mislim da je to način na koji treba napredovati. Mi smo ga usvojili za naše prometne politike na, u Europskoj uniji. I to govorim zato što smo kroz neke druge opće politike mogli sve uključiti. Ja se sjećam kada smo prvi put govorili o TNT-u još tamo 1991. I svi, svaki zastupnik je došao sa svojim projektom vezano uz TNT. Dakle, imali smo tamo infrastrukturu u Škotskoj, to je bio dio TNT, ali ne može se tako raditi, morate biti jako precizni. Mi radimo sa zemljama članicama na ostvarenju onoga što one žele. One su tu politiku usvojile, one ju provode i tako se nešto postiže. I mislim da smo tome jako dobri. Velik problem je bio što pomorske prometnice tamo nisu bile izvorno i sada su one tamo, komisija je shvatila da je to potrebno i on je važan dio toga. Ali to je kao nešto što smo pridodali, dakle imamo tunel, imamo ove ceste, nitko, nije, nitko se nije bavio pomorskim prometnicama, nitko nije znao što izvorno radimo. I sada se nadam da smo dobro prenijeli poruku. Ja sam rekao koordinatorama, dajte meni da se bavim time. Onda možemo zajedno raditi sa lukama, dakle, vezano uz vaše koridore, možemo vidjeti kako vi stojite s novcem, kako ja stojim s novcem, možda možemo nešto činiti. Mislim da je to najbolji način za postizanje napretka, tako možemo dobiti neku vrstu priznanja za luku i pomorski prijevoz. Strateška pozicija Europske unije, slažem se. Kada sam preuzeo ovu funkciju, rekao sam da se moramo povezati sa trećim zemljama. Mislio sam na Sjevernu Afriku, Moldovu, Ukrajinu, Crno more. Kada se počeo govoriti o TTIP-u, dakle SAD, Kanada, imamo projekte sa Egiptom, Jordanom, Palestinom, imamo koridor za svježe voće, pa koridor za Italiju, pa nadalje vlakom u Europu. Inzistirao sam na palestinska dobra ostanu palestinska dobra, a ne palestinska dobra made in Izrael na okupiranom području. To smo jasno istaknuli. Imamo i projekt ili dva koje još postoje vezano uz to, ali ključna važnost je da, da surađujemo sa trećim zemljama. Zato što ne možete imati pomorski put koji ima samo jedan kraj. Morate se povezati i tu nekad uključuje treće zemlje. Robert. Strateška investicija. Govorimo o jednoj milijardi kroz tri godine. Svaka luka u TNT ulazi u ovaj projekt. Recimo Rostok i on ulazi u to zajedničke luke u Finskoj, Švedskoj, one sve su ulazile u program. Dakle, sve luke koje su u TNT-u ulazili u program pomoći. Imali smo izazove vezane uz Baltik, ali on nam da priliku da nešto poduzmemo i to smo napravili. Jako smo se uključili u suradnju sa baltičkim državama, promovirali korištenje alternativnih goriva, postigli napredak, predvodili druge države u tome. Podržali smo te projekte kako smo i mogli u skladu sa pravilima. Ponavljam, to će možda biti drugi mediteran, možda griješim, ali to mislim. Panamski kanal je već tamo. Sada imamo planove vezane uz tisuća tona, tisuća tona. Imamo tu brodove iz Kine koji putuju ka Europi. I sve je važnije dakle, baviti se sustavom kratke plovidbe. Jer tisuća tona ne može putovati bilo kamo. Za njih su potrebne velike luke i zato je potrebna alternativa korištenjem sustava kratke plovidbe. Potom je bilo pitanje integrirane pomorske politike. ja sam se preobratio, a i tu sam i dalje vezan za pomorska pitanja. 90% naše vanjske trgovine odlazi morem, a tek 10% naših misli je okrenuto ka pomorskom prijevozu i to nema smisla i to ću nastaviti govoriti. Pomorske prometnice su na početku imale neke teškoće i onda su nas koordinatori prihvatili. Nakon dva sastanka su nas prihvatili. Imali smo one koji su bili na prvom sastanku, te došli na drugi. Sada zajedno radimo kako bismo napravili nešto pozitivno. I radim sa Karlom Pesijem vezano uz promet unutarnjim vodama. Morska strategija i to uzimamo u obzir. Potom imamo li problema sa pojedinim zemljama članicama? Imamo. Nije na meni da ih imenujem, ali imamo problema sa kohezijskim zemljama, zato što ne sasvim novac žele trošiti na željeznice. I tu ih treba uvjeriti do promjene mišljenja. LNG, dakle, i otpad. O tome smo već raspravljali. U regije, udaljene regije, dakle, imamo u rujnu, 20. rujna, ćemo održati sastanak e, vezano uz Baleare, dakle periferne regije Europske unije, gledamo kako ih bolje povezati sa pomorskim prometnicama. Potom midway alignment, to podržavamo. Ja ću posjetiti sredinom rujna. A ko zastupnica Kilanen bude imala dužu kosu, može me tamo pronaći. Definitivno ćemo se tamo naći. Kada je riječ o sjevernim morima, i postavlja se pitanje kako dakle uspjeti dalje održavati promet tijekom zime, kako razbijati led. Imamo dakle sustave kojima to rješavamo. Koristimo metanol, naročito Baltiku. Ali vi ste dobro istaknuli jednu stvar, a tu su se drugi e, nadovezali, to je a to je primjena ove direktive. Mi smo izradili jedan e, projekt dakle o kojim se moramo baviti, tu se bavimo nadzorom tu su uključeni Finci, Šveđani, moramo tu bolje uključiti Baltičke zemlje kako bi se bolje bavili nadzorom, kako bismo vidjeli da se pridržavaju direktive o sumporu. Helmut, vezano uz tvoje pitanje, komisija je priznala da se nisu nama pozabavili, i kratka plovidba je nešto čime se mi dosta bavimo. Ja sam govorio na konferenciji u Kopenhagenu samo o tome, vidjeli smo koji su problemi, što je ono što im je potrebno i tako dalje. Ali kratka plovidba je nešto za što se zanimamo. Za mene je to neka vrsta katalizatora u pomorskim prometnicama. Vidim kratku plovidbu kao najveći zanošnjak unutar tog projekta. Još se mnogo toga mora učiniti, a mi investiramo u, u LNG, pitanja vezano uz metanol, mi smo uključeni. I tu su također to pitanje luka, njihovih infrastruktura koje prihvaćaju i tako dalje. Potom Terezino pitanje vezano uz pomođivanje luka diljem Europe, Liverpool dakle, Brest, oni su na Atlantskom luku. Ja sam često isticao uz TTIP, Liverpool je na krivoj strani zemlje, a sada je upravo u sredini, ja želim da oni to iskoriste. Dublin se probudio, osvijestio, oni se žele uključiti. Potom osposobljavanje, to je integralni dio programa, mnogo radimo na tom području, nije ovdje riječ samo o pomorcima u tradicionalnom smislu, već svi oni koji, koji su i na kruzerima kako bi znali što da rade kada nešto pođe po zlu. Potom vim komunikacije, da. Komuniciramo sa svima s kojima možemo komunicirati. Potom brošura koju se spominjao, to je samo smjernica. Detalje će biti u studiji koju ćemo pokrenuti i predstaviti za šest mjeseci. Tu ćete naći sve detalje vezane uz projekt. Dakle, dao sam brošuru kao e, neku vrstu smjernice. Što mislim, dakle, o direktivi za luke? Dalje, sljedeće E, imam toliko puno pitanja, želim na sve odgovoriti. Opet, kratka plovidba, Kit, Dover, Kale. To je, evo, do, sjajan primjer projekta koji podržavamo. Baltičko more je tu također. Varso umio, nekad to ne mogu točno izgovoriti. Upravljanje prometom, Đorđe je to postavio pitanje. To je nešto čime se jako bavimo, dakle problem upravljanja prometom. Želimo tu ustrojiti odgovarajuće sustave. Potom Lucy postavila pitanje o sredstvima, o brodovima, pa tržište traži da brodovi budu sve veći. Trošak kontejnera od Kine do Europe je sada 200 dolara. To nije održivo. Kontejner od Šangaja do Rotterdama košta 200 dolara. A toliko košta da ga prebacimo u Veliku Britaniju iz Rotterdama. Dakle, prava pomoraca, uključeni smo u to pitanje. ali veliki problem su je pitanje zastava pogodnosti. Mi smo, imamo obaveze iz međunarodnih sporazuma s tim u vezi. Potom Marko Polo, rekao se i sam, tu se daju potpore. Mi ne radimo na taj način. Mi dajemo bespovratna sredstva. Znam da je to francuski ministar spominjao, ali ja sam rekao to je pitanje Marka Pola, pomorske prometnice su nešto drugo, mi smo vezani specifične projekte, dok um, je Marko Polo bio uh, namijenjen davanju potpora određenim rutama. Potom čiste vode, džeki. Da, to su ovi hibridni čistači. O tome smo govorili to podržavamo dakle u promjenu tehnologije kako se ne bi dakle kršila direktiva o čistim vodama. I sve sam nedavno pala kostu. što on ima je dobar projekt. Trebalo je tu puno uvjeravanja da uključi luke, ali taj projekt je dobar dakle kako bi ih okupio u sjevernom Jadranu. Povezivanje luka je temeljni prioritet našeg projekta. Dakle, diljem zemalja članica se time bavimo i imamo s tim povezani problem. Tu mi vi možete pomoći. Zanima me kako to da kamion može ići preko granica bez određenih provjera, a ukoliko netko želi doći sa brodom iz Španjolske u Britaniju, treba ići proći čitav niz e, propisa, dakle ono vezano uz luke, carine i tako dalje, to mi se jednostavno ne čini fair. Hamburg, Wilhelmshaven, da, ono što želim reći da smo njemačkoj vladi ponudili da nam, eh, da su ponudili pomoć vezano uz kanalu Kilu i nisam dobio odgovor. Žao mi je što sam bio dug, hvala vam u svakom slučaju. Brian, vielen Dank. Ich glaube, in den Jahren Hvala. Mislim da tijekom onih pet godina koliko dugo se predsjedavao odvorom, nikada nisi imao priliku govoriti ovako dugo, što ga potpuno razumijem da si iskoristio ovu priliku. Hvala ti što si odgovorio na sva pitanja, sva si ih zapisao, sva si pitanja odgovorio. Bilo nam je uistinu svima drago da si danas bio ovdje s nama i bit će nam drago ponovno te ugostiti ovdje. Ben, hvala ti lijepa. Okay, wir schließen jetzt. Dobro, e, time ćemo sada zatvoriti ovu sjednicu, a nakon toga sastanak koordinatora.